Riječ dajem izvjestitelju gospodinu Šeflinu, Izvolite. Uh, Hvala predsjedavajući, povjereniče. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni s kojima sam surađivao na ovom izvješću o Europskoj građanskoj inicijativi. Suradnja s njima je bila stvarno odlična i to je uh, vrlo bitno zato što smo u odboru AFKO imali i e, glasovanje i to jednoglasno. To pokazuje da Europska građanska inicijativa se smatra ključnim instrumentom u okviru institucionalne strukture Europske unije. Temeljna ideja je prilično zanimljiva. Europski građani bi trebali imati način da pokrenu Europsku građansku inicijativu e, na razini Europske unije u vezi s pitanjima na europskoj razini. Svi znaju koja je e, odnos između Europske unije i građana, a Europski sud je uključen u taj odnos. E, pravo na građansku inicijativu ne podriva participatornu demokraciju koja je uključena u svaki demokratski sustav. Europska građanska inicijativa jača demokraciju Europsku uniju korištenjem e, građanske akcije koja komunicira paralelno s onime što mi radimo. Europska građanska inicijativa nije oblik direktne demokracije gdje građani se skupljaju kako bi nešto poduzeli. E, to je funkcioniralo u klasičnoj grškoj državi, ali ne u e, Europskoj uniji gdje imamo jako puno građana. Europska građanska inicijativa želi se koncentrirati na jednom pitanju i pokrenuti e, pojedince u globalnoj akciji. Ne smijemo je pocijenjiti ovaj proces e, e, prikupljanja milijuna potpisa u jednoj godini, u jednoj godini je instrument koji nam može omogućiti da nešto učinimo u Europi. Iz te perspektive Europska građanska inicijativa bi trebala građane Europske unije unijeti u arenu političkih događanja političko uključenje e, na bazi je ovdje ključna riječ. Građani mogu sada djelovati zajedno u vezi s jednim pitanjem koji ih zabrinjava. I moram to reći, to je instrument koji već postoji kao oblik e, političkog djelovanja u nekim državama članicama. Europski, e, europsko političko polje je okarakterizirano time što Europska komisija je ovdje u prvom planu. E, građani imaju pravo pokrenuti Europsku građansku inicijativu, ali onda se stvari mijenjaju i ovdje dolazi do nekih promjena, međutim naknado. Evo što se tiče ove teorije, moramo reći da ovaj instrument danas nije ispunio svoja obećanja. 15 građanskih inicijativa je pokrenuto, ali nijedna nije došla do samo kraja procedure. Radi se o 100% promašaju. Dakle. dakle, u mojim konzultacijama sa civilnim društvom osjetio sam razočaranje građana zbog načina na koji se komisija ponijela prema europskim građanskim inicijativama koje su zaprimljene. E, bilo je mnogo e, primjedbi i općenito građani smatraju da je komisija upravljala e, pravno gledano na kvalitetan način europskom građanom inicijativom ipak rezultati nisu bili zadovoljavajući. Ja se želim u svom izvješću usredotočiti upravo na te nedostatke i želim omogućiti da se građanima odgovori sa većom fleksibilnošću. E, nadam se da će reforma Europske građanske inicijative e, tu inicijativu učiniti efikasnim instrumentom. Hvala. Zahvaljujem. Sada riječ dajem potpredsjedniku komisije gospodinu Timmermansu. Hvala predsjedavajući. Pozdravljam današnju raspravu u Europskoj građanskoj inicijativi i pozdravljam ovo izvješće gospodina Šöplinga koji je nos našoj raspravi. To je dobra podloga kako bih e, spomenuo nešto o čemu smo govorili na mome saslušanju. Želimo i dalje graditi na toj podlozi. Junckerova komisija rekla je da želi usredotočiti svoje napore na ovakvim pitanjima. To je upravo ono što mi činimo. Ipak moramo promijeniti način na koji to radimo. I Europska građanska inicijativa može dati važan doprinos tom nastojanju. To je instrument kojim građani mogu direktno pokušati utjecati na politike. Građani mogu utjecati na programe na europskoj razini i e, mogu se usredotočiti na pitanja koji ih zabrinjavaju. To je instrument za pokretanje političkog dijaloga. E, ja sam predstavljao e, svoj parlament kad se potpisivala konvencija Europske unije, a danas je moja odgovornost da pokazujem da Europska unija bolje funkcionira od, nego tada. Ova inicijativa je nedavno postala važan instrument prije tri godine smo imali izvješće o ovakvim inicijativama. Inicijative pokazuju svoj potencijal. 33 inicijative su e, registrirane, prikupljeni su potpisi, samo tri su bile uspješne, jedan milijun potpisa je potrebno, e, dakle ukupno šest milijuna ljudi dalo je svoj potpis za sve ove inicijative. E, inicijative mogu otvoriti debatu na europskoj razini o novim idejama, mogu otvoriti novi europski prostor. Radi se o obećavajućem razvoju za participativnu demokraciju u Europi. Istovremeno, međutim, moramo raditi na tome da Europska građanska inicijativa bude e, pristupačnija građanima. Znam da se mnogi slažu sa zaključcima našeg izvješća Spomenut ću ovih pitanja. Komisija je e, uspostavila e, poseban, e, posebna točka za kontakt sa 1200 pitanja o pravilima i procedurama. Moramo dati više potpore organizacijama onda kad se građanska inicijativa registrira, uključujući i logistička i tehnička pitanja bez obzira na obaveze e, u tom pitanju, mi također imamo online hosting i to besplatno. E, imamo i neke zahtjeve koji su nekad bili problematični. Ovdje želimo potaknuti države članice da pojednostave te zahtjeve kako bi svi građani mogli ostvariti svoje pravo potpisivanja Europske građanske inicijative ako to žele. Moramo više učiniti ako je to potrebno i zato sam danas ovdje kako bih pažljivo slušao na vašu procjenu funkcioniranja ovog instrumenta i kako biste mi rekli kako ga poboljšati. Komisija ozbiljno shvaća vaš poziv na zakonodavnu reviziju ovog instrumenta. Trenutno procjenjujemo e, ciljeve ovakve revizije i prikupljamo činjenice i slušamo sve e, uključene dionike. Komisija želi zahvaliti parlamentu na konstruktivnom pristupu prema poboljšanju ovog instrumenta i osobno želim zahvaliti i e, čestitati gospodinu Šöflingu na vrlo dobro odrađenom poslu u analizi provedbe Europske građanske inicijative i zahvaljujem mu na stvaranju konsenzusa unutar odbora i um, među klubovima. On pokušava pomoći građanima da se ponovno povežu ili da se po prvi put u životu povežu sa europskom razinom političkog dijaloga. Zato mislim da bi komisija trebala učiniti sve što njezinoj moći da olakša taj pristup eh, građana europskoj razini. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem potpredsjedniče. Sada riječ dajem gospođi Kaufman iz odbora Juri. Hvala predsjedavajući, potpredsjedniče komisije. Mi trebamo više, da se više koriste europske građanske inicijative, jer to je jako bitno. Zato moramo povući i neke zaključke u vezi sa ovim instrumentom koji je stvoren prije tri godine. Ne smijemo samo tu i tamo učiniti neki kozmetički pothvat, nego moramo podrobno revidirati ovu uredbu Europskoj građanskoj inicijativi, zato što moramo i dati podršku u obliku e, potpore info točki koja će se stvoriti u državama članicama onda svatko mora samo odlučiti kad će pokrenuti kampanju i početak prikupljanja potpisa za Europsku građansku inicijativu ne smije biti povezano uz e, predočenje osobnog dokumenta. Moramo dati jasan signal europskim građanima koji već sa 16 godina mora biti u stanju dati potporu inicijativi. Ovo izvješće smatram vrlo dobrim i nadam se da će komisija prisvojiti naše prijedloge zato što ova inicijativa, Europska gradska inicijativa mora postati prava inicijativa građana i mora preći u um, sljedeću fazu. U ime odbora Jure, Juri, gospođa Bečera Bastereća, izvolite. Hvala predsjedniče, potpredsjedniče. Europska građanska inicijativa jeste prvi instrument transnacionalne građanske inicijative koja je stvoren da, se, da građani imaju mogućnost stupanja u izravni kontakt sa europskim institucijama i izravno utječu na e, donošenje zakonodavnih e, tekstova. Tri godine nakon početka podaci nam ukazuju na činjenicu da stvarno funkcionira valjano. Tražimo dakle od komisije da smjesta promijeni, odnosno revidira ovaj instrument. Ovi alati trebaju služiti namjenama za koje su osmišljeni. Moramo uskladiti nacionalne kriterije, pojednostaviti zahtjevanu dokumentaciju i stvoriti zajednički sustavi identifikacije. Trebamo uh, ublažiti rokove za prikupljanje podataka i klub zastupnika ALDE smatra da Europska građanska inicijativa treba pomoći da se uživa u primarnim pravima, dakle treba u potpunosti revidirati E, prava i ako ublažimo Europsku građansku inicijativu, moćemo bolje uživati u pravnoj izravnoj demokraciji. Hvala. Prelazimo na klubove. Riječ ima u ime EPP-a kolega Caki. Kur. Najviše hvala predsjedniče. Osobno mislim da Europska građanska inicijativa se govori o ovom e, izvješću da je to jako važna tema i iz tog razloga imamo tri odbora koja se bavila ovom temom u Europskom parlamentu i mi na to gledamo donekle pozitivnije. No za sad, u ove prve tri godine, možemo reći da je situacija dosta nezadovoljavajuća. Jako smo zadovoljni kada vidimo da postoji konsenzus e, i kao predsjednik odbora za predstavke Slažem se s tim mišljenjem. Jako je važno da naši sugrađani osjete da se mogu obratiti europskim institucijama. Također se nadam, s obzirom da ima nekoliko predmeta pred Europskim sudom, nekoliko predmeta koji su u tijeku, dakle nadam se da će Europska komisija iskoristiti pravila o prihvatljivosti određenih eh, inicijativa na donekle fleksibilniji način. Dakle, vas, gospodine Timmermans, molim da budete malo fleksibilniji i nadam se da će uspješnije biti u budući ove europske građanske inicijative. Hvala vam. U ime kluba SID zastupnica Breso. Hvala vam. Ja želim zahvaliti izvjestitelju Šoflinu zato što je napravio izuzetno dobar posao, to dokazuje činjenica da smo jednoglasno odobrili ovo izvješće zahvaljujem također kolegici Kaufman dakle, na naporu koji ulaže u ovu temu. Predsjedniče Timmermans, sa zadovoljstvom smo prihvatili vaše zalaganje koje ste izrazili u ime komisije. Međutim, činjenica je da su ove tri godine pokazale velike teškoće kada je riječ o konkretnom funkcioniranju ove inicijative. želim vas podsjetiti da postupak treba biti jasni, dakle ne postupak registracije, već kako grupe građana uopće mogu evaluirati mogućnost eh, registracije, dakle registrirati inicijativu koja je u skladu sa osnivačkim ugovorima. Pored toga treba omogućiti lakše prikupljanje potpisa. Mi, smo, prilago, mi smo predložili ideja koje ako budu prihvaćene onda mogu olakšati dakle, prikupljanje i pomoći građanskim inicijativama. Dakle, vrijeme potrebno za prikupljanje potpisa, vrijeme potrebno za registraciju i početak prikupljanje potpisa, potpisi online i tako dalje. Međutim, tu je jedan ključni element, a to je ono vezano uz prijedlog komisije i upravo tu očekujemo veće zalaganje komisije. Dakle, ukoliko registracija postoje, ukoliko potpisi postoje, a onda mora doći i do prijedloga od strane europskih institucija. Hvala. Hvala. U ime kluba ECR riječ ima zastupnik Ujazdovski. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękujemy panu posłowi. Hvala predsjedavajući. Želimo zahvaliti gospodinu Šeflinu ne samo na konsenzusu koji je uspio izgraditi, već e, najprije najviše upravo na tome što je od samog početka predstavio ovo izvješće na taj način da nadživi institucije, barem mi to tako percipiramo u ovoj prvoj fazi. Njegov prijedlog ima za cilj da se uklone birokratske prepreke i da se poduzme sve što može pomoći ovoj inicijativi. Ovdje najprije imamo pitanje koje je upućeno u Europskoj komisiji. Da li je dakle spremna da smanji svoje pravo, dakle, djelovanja, jer ova inicijativa koja je izvrš, izvorno dobro dočekana, e, srezana je dakle, strane komisije i mislim da e, kada se prikupi dovoljan broj e, potpisa, onda se to mora pretvoriti u nešto što će doista biti valjno obrađeno. Dakle, moje pitanje je da li će Europska komisija odgovoriti na ovaj apel da izmjeni svoje svoje pravila. To će biti pravo, pravi test. Ovo izvješće je odlično i još jednom zahvaljujem izvjestitelju. Sada je uh, odluka o sada odluku treba donijeti komisija i također želim pozvati da ovo pravo postane stvarno, ne samo mrtvo slovo na papiru. Hvala vam. U ime liberala zastupnik Görens. Hvala predsjedniče. Europska građanska inicijativa jedan je od najinovativnijih e, sredstava e, Lisabonskog ugovora kako bi se revalizirala e, prava Europe. Dakle, kome, kome ne bi bilo drago veća prava građana, no o bi trebalo procijeniti nakon četiri godine, a da se ne dovodi u pitanje e, Europska građanska inicijativa. Istina je da je veliki broj ovih inicijativa naišao na prepreke do te mjere da su morali odustati od svojih e, projekata. Kolega Šofin je dobro izvijestio e, rad odbora za eh, ustavna prava i odbor za ustavna pitanja bio je jednoglasan u želji da se donesu poboljšanja ovom funkcioniranju Europske građanske inicijative. Mi podržavamo ove prijedloge kojima je za cilj da olakšaju postupovni dio, a istovremeno nam se čini eh, mudrim da komisija usvoji samo dio eh, inicijative koji se tiče njenih nadležnosti, a da one preostale dijelove prepusti nacionalnim ili regionalnim vlastima. Ako se slažemo sa osnovnim stvarima koje je iznio izvjestitelj, moramo ipak staviti do znanja da mi kao klub zastupnika ALDE smatramo da bi komisija također trebala usvojiti određene inicijative koje se tiču primarnog prava Europske unije. I iz tog te točke gledišta e, frapantno je što e, je Europska unija često paralizirana e, ograničenjima koje E, nameću e, temeljni ugovor i komisija bi trebala e, zahtijevati promjenu temeljnih ugovora i mi smo zajedno sa zelenim predložili amandman koji ima za cilj da se prošire građanske inicijative na pitanje koje se tiču temeljnih ugovora. Hvala vam. U ime Ujedinjene ljevice riječ zastupnica Spinelli. Hvala. Unija je otkrila participativnu demokraciju nakon krize, nakon e, što je Irska rekla ne ugovoru iz Nice. Građanska inicijativa je bila odgovor na ovu krizu. Danas se kriza pogoršala i participativna demokracija je na umoru. Nijedna inicijativa koja je prikupila dovoljan broj potpisa nije bila popraćena zakonodavstvom. Izvješće Šoplin nije savršeno, no je omogućuje izmjenu ugovora, nažalost, međutim, ujedinio je odbor AFKO, zato što pojednostavljuje dakle pravni nastavak ovih inicijativa. Tražimo od parlamenta da ne glasuje za amandman 4 stavak 30 koji bi pretvorio ovaj instrument u jedan instrument bez snage. Tražim to od socijalista koji su iznijeli ovaj prijedlog. Traži se da komisija predloži zakonodavni akt nakon uspješno provedene građanske inicijative, ali tek nakon što je e, izdala pozitivno mišljenje o tome. Do sad 29 od 49 inicijativa je prihvaćeno, tri su po, postignule odgovarajući broj popisa pravo na vodu je dobilo više manje pozitivno mišljenje, nijedna nije doživjela svoj nastavak. Povjerenica Malmstrom je odgovorila na peticije protiv TTIP-a, rekla ja ne dobivam svoj mandat od evropskog naroda. Htjela bih od vas čuti, dragi gospodine potpredsjedniče Timmermans. Od koga je komisija dobila mandat? Hvala lijepo. Za klub e, zelenih e, riječ ima zastupnik Teri Kabras. The Greens if a group... Hvala predsjedniče. Zeleni ako se slažete sudjelovali su sa interesom i entuzijazmom u reformi Europske građanske inicijative s obzirom da vjerujemo da je ovo važan instrument kontakta između Europljana i njihovih institucija koje isuže često se smatraju udaljenim i da arogantnim. Konačni rezultat ovog izvješća koji je izradio moj dragi prijatelj i kolega Đorđi Šeflin uglavnom je dobar i tu se uključuju neki elementi obnove i to je e, na našem odboru jednoglasno usvojeno. No, ipak moram spomenuti jedan element koji je trebao, koji je zavrijediti više odvažnosti svih nas, a ovdje mislim na nužno poboljšanje slijeda svih mogućih europskih građanskih inicijativa nakon njihova osvajanja. To bio jasan signal naše spremnosti da se pojača europska inicijativa i ovaj, ovo praćenje zahtijeva nove korake gdje bi trebalo raditi na zakonodavnim e, aktima u suradnji s komisijom i parlamentom. Tu su neki elementi koji su predstavljeni i koji ne ilustriraju, po mom mišljenju, dovoljno jasno cilj koji želimo ostvariti. I ako ću biti u potpunosti iskren, moram reći da ti e, amandmani idu donekle u suprotnom smjeru od onoga što je traženo i što treba biti ostvareno. Iz tog razloga naš klub zastupnika je predstavio svoje vlastite amandmane koji imaju za cilj da se komisiji i ovom domu pruži mogućnost da odigraju ključnu i pozitivnu ulogu da pomognu svim onima koji žele stvoriti bolju i prijateljskiju budućnost u Europi. Ja još uvijek vjerujem da naša, naše amandmani mogu dobiti e, odobrenje većine naših kolega. Hvala predsjedniče. La parola. Nema na čemu. U ime FDD a gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala predsjedavajući. Europska građanska inicijativa to je jedna riječ, ali ovdje je mnogo očekivanja. To je glavni instrument direktne demokracije kojeg je uveo ugovor iz Lisabona. To je temeljni stup za e, pokret pet zvjezdica. Kolegi su govorili o broju pokrenutih inicijativa. Samo tri inicijative su zaprimljene i to zbog e, birokratskih problema, zbog nedostatka informacija zbog nedostatka ujedinjenih procedura među državama članicama. Ovo izvješće daje važne odgovore što se tiče logistike i čestitam izvjestitelju gospodinu Šöplinu. Međutim, mi moramo učiniti još koji korak naprijed i to na političkoj razini mi moramo riješiti sukob interesa u komisiji koja s jedne strane je subjekt koji pravno gledano provjerava prihvatljivost inicijative, a s druge strane to je subjekt koji odlučuje hoće li Europska građanska inicijativa imati svoj nastavak. Nastavak e, ne smije biti opcija nego obveza ako želimo da institucije budu vjerodostojne i ako ih želimo približiti građanima. Ne smijemo e, zanemariti žeđ građana za demokracijom. Moramo, e, moramo još uvijek revidirati ugovore. Moramo izaći iz ove ovog nedostatka mobilnosti u Europskoj uniji. Građani moraju to učiniti kako bismo e, učinili ono što su od nas tražili utemeljitelji Europske unije, a ne ono što je rekla gospođa Malmstrom. Hvala. U ime e, kluba Europa, Nacija i Sloboda, gospodin Anemans. Hvala. Čak i kad bi Europska građanska inicijativa savršeno funkcionirala, onda možda ne bi bilo demokratskog deficita u Europskoj uniji. Ovdje se ne radi o europskim integracijama, to je važno imati na umu. Važno je imati na umu određene socijalne probleme koje ima, s kojima se bore ljudi na terenu, odnosno naši sugrađani. To komisija mora imati na umu. U biti, jedne inicijative koje su, koje su se probile kod postojećih probleme su jako malo brojne, tako da će jako mali broj njih dobiti zakonodavna rješenja. Mislim da se od ne radi samo o tome da se treba riješiti prepreka, već se treba postarati da komisija nastavi raditi na tim inicijativama i to je cilj našeg amandmana. Hvala kolega Sada gospodin Balčin ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Europska građanska inicijativa mogla je biti instrument koji bi mogao zajamčiti izravan pristup eh, donošenju odluka na europskoj razini našim sugrađanima, europljanima, no to je jako slab alat. Treba prikupiti milijun potpisa, jedina stvar koju možete napraviti jest da komisija sastavi prijedlog Imali smo 51 inicijative i samo su tri bile prihvatljive, a ništa na zakonodavnoj razini nije napravljeno. Sada izvjestitelj pokuša poboljšati taj sustav, ali to što danas predloženo nije dovoljno. Jer ako se osvrnemo na migracijsku krizu, možemo vidjeti da političke elite u Europskoj da su tako daleko od gledište mišljenja svog vlastog stanovništva od Europljana bilo je nekoliko anketa javnog mnjenja koje ukazuju na činjenicu da postoji velika podjela u e, javnom mnjenju e, između europljana i političkih elita. Stoga mislim da je potrebno usvojiti sustav europskog referenduma. Taj instrument bi trebalo usvojiti i to bila prava promjena na demokratskoj razini. Hvala. Gospođa Šovica, izvolite imate riječ. E, ispričavam se, gospodin Kobrn ima pitanje za kolegu Balča. Hvala gospodin Balčo, hvala predsjedniče. Ja sam želio postaviti jednostavno pitanje da vidim da li se slaže sa mnom kolega. Da li se slažete dakle sa mnom, a kažemo da ljudi u ovom domu ne mogu ništa napraviti kada se radi o donošenju nekih inicijativa ili provođenju nekih e, elemenata, kako onda pobogu mogu obični građani to napraviti? Ja mislim da je to, zar to nije obično gubljenje vremena? Slažete li se, gospodine Balčo, izvolite odgovoriti. Dobro, dakle, ako sam vas dobro shvatio, vaše pitanje je da mi ovdje nemamo mogućnost da e, usvojimo, da, da progovaramo neke, neke zakonodavne tekstove i dakle, da ako mi ne uspijemo to napraviti, onda je gubitak vremena pružati tu mogućnost našim sugrađanima. Ne, ako imamo pravi instrumenti, onda e, instrument koji e, dobro funkcionira, onda je to moguće. Ja se ne varam, u vašoj zemlji postoji referendum koji, e, na koji mogu izaći vaši sugrađani, tako da bismo trebali posegnuti za takvim instrumentima u EU. Hvala kolega Šujica, imate riječ lisabonskim sporazumom je omogućena europska građanska inicijativa i ja smatram suprot e, gospodinu smatram da je to jedna jako dobra inicijativa koja omogućuje građanima da se direktno uključe. naravno znamo da je bilo trideset three

Dank, Frau Kollegin es folgt Frau Kollegin Tapardel. Hvala vam. Riječ ima kolegica Tapardel. Hvala. Postojeći model e, atenski nije toliko arhaičan. Europska građanska inicijativa možemo reći da je to suvremeni postupak koji omogućuje našim građanima da sudjeluju u ovom postupku. 51 inicijativa je pokrenuta, a u tome su djelo više od 6 milijuna e, europljana kako bi se Europa promijenila, no ne treba e, održavati privide. Samo tri inicijative su smatrane prihvatljivima, neprihvatljivima, a niti jedna, niti na jednu nije napravljen zakonodavni prijedlog teksta. Ono što treba napraviti jeste poboljšati stopu uspješnosti tih inicijativa, a kako to napraviti? Tako što ćemo napraviti bolji sustav prikupljanja e, potpisa online, te e, razinu podići razinu senzibilizacije naših sugrađana. Rješenje među mladima, oni su puno bolje svjesni su društva u kojem žive, puno više su svjesni nego što mi mislimo. Njihovo sudjelovanje bi moglo biti pozitivno iznenađenje, pravi pokon europljanima i zato sam ja za smanjenje E, sudjelovanja u glasanju e, sa 18 na 16 godina. Možemo to pretvoriti u uspješnicu kada, ako iskoristimo sav potencijal mladi koji bi mogli aktivno sudjelovati u donošenju odluka na europskoj razini. Hvala vam. Neću više prihvaćati plave kartone. Izvolite Imate e, riječ. Zastupnik Marijas. Ovaj instrument je važna, važan za naše građane i jača participativnu demokraciju. Osim toga, predstavlja jednu važnu platformu suradnje između građana i pokreta i jača socijalno djelovanje. Ja sam više puta istaknuo koje su slabosti trenutne, trenutno važeće uredbe koju valja promijeniti kako bi građani još više sudjelovali u demokratskom životu. Istovremeno ćemo jačati transparentnost i učinkovitost institucija. Svi moraju znati da je Europska građanska inicijativa jedan demokratski instrument kojim se koriste građani i grupe građana i moglo bi se koristiti na jugu Europe kao mm, sredstvo borbe protiv e, štednje i sredstvo borbe protiv Europske središnje banke. I mi građani ćemo upravo e, preuzeti inicijativu u tom smislu. Hvala vam. Zastupnik Duran, izvolite. E, Hvala predsjedniče. Gospodin Timmermans 2009. godine ugovor iz Lisabona pokušao je napraviti izravnu sponu između Europljana i Europe. Istina nas e, primorava da priznamo da uvidimo da je to bio apsolutni neuspjeh. Evo malo prije rečeno da ih je bilo 51 u biti, bilo je 53 pošto je u listopadu još su dvije inicijative predstavljene. Dakle, 53 od kojih tri više im od jednog milijuna građana koji podržavaju, a iza toga svega ništa. Meni to postavlja određen problem jer naši sugrađani nisu gluplji od povjernika ili nas ovdje jer dođe trenutak kada će shvatiti, kada shvaćaju da to što mi radi, što rade ne služi ničemu. Ove kampanje zahtijevaju veliku energiju, velike novce, E, ljudi u to vjeruju i oni su uložili veliki trud, no što se dešava i što oni uviđaju da više ništa ne funkcionira i da smo prešli s velikog broja inicijativa na sada već smješan broj njih. Dakle, slušajte, mislim da moramo biti jasni. Postoji jedno rješenje, postoji jedna alternativa. Dakle, ili ćete napraviti zakonodavne prijedloge, mikrofon je prekinut. Hvala vam. Zastupnik Zver. Hvala. Htio bih zahvaliti kolegi Šoflinu na izvrsnom izvješću. Omogućava građanima da sudjeluju u izradi europskog zakonodavstva. Međutim, potrebno je poboljšati učinkovitost ovog instrumenta izvješće predlaže da se uklone određene prepreke, prepreke s kojima se suočavaju organizatori prikupljena potpisa. Građansko društvo reagiralo vrlo pozitivno e, na Europsku građansku inicijativu. U tri godine 53 inicijative su pokrenute. Međutim, većina njih nije bila prihvatljiva, samo tri su to bile. Međutim, niti jednoj od ovih inicijativa nije uslijedio odgovarajući zakonodavni akt i to nije u redu. Demokracija je danas osjetljiva. Mnogo je govoreno o neučinkovitosti demokracije. Neki čak vere da je demokracija na zalazu, ali ovaj oblik izravne demokracije čini Europsku uniju dinamičnijom i mobilizira građansko društvo. Zato podržavam gospodina Šoflina i smatram da bi Europska unija i Europske države trebali promovirati građansku inicijativu i ojačati sudjelovanje građana u društvenom životu. Ukoliko europske institucije ostanu pasivne, nećemo postići uspjeh. Hvala vam. Zastupnica Mici. Gospodine predsjedavajući, ova inicijativa je prvi instrument koji je e, omogućio građanima da sudjeluju na aktivan način u europskim politikama. Na taj način oni imaju priliku biti na istoj razini kao Europski parlament, vijeće ili komisija, koji su institucije, ali često izvan dosega. To je ključne važnosti zato što daje šansu građanima da izravno oblikuju budućnost u Europi. Na taj način su europski građani povezani sa Europom, odnosno barem je to ideja koja se krije iza ovog instrumenta. Nažalost, stvarnost je drugačija. Velik broj inicijativa je odbijen. Organizatori su se susreli sa velikim brojem pravnih prepreka. To obeshrabruje građane i oni odustaju od europskih politika, a to nije prihvatljivo. Moramo izmijeniti način na koji se ove inicijative provode kako bi one postale bliske građanima i kako bi omogućile aktivno sudjelovanje građana u demokratskom procesu. Hvala vam zastupnice, zastupnik Gerike. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, ja sam evropski zastupnik e, godinu dana, ja putujem Njemačkom i često čujem od građana da smatraju da se parlament ne interesira dovoljno za njih. Ali što možemo učiniti? Pa jasno je da je Europi potrebna izravna demokracija, mora aktivnije uključiti građane, zato mi je drago da danas raspravljamo o ovoj temi. Ova procedura treba postati jednostavnija i učinkovitija. Građani nisu glupi. Moramo im reći, mi im kažemo da želimo da se uključite i onda kad nešto od nas zatražite, onda ništa od toga. I to je moj apel. Iskoristimo demokraciju stvorimo jedan evropski referendum, ne samo svakih pet godina sa evropskim izborima. Hvala vam. Dolazimo do Catch Dijaja. Riječ ima zastupnica Zaborska. som veľmi rada že pán spravodajca schpflin vo svojej správe zhrnul množstvo gospodine predsjedavajući drago mi je što izvjestitelj koncentriran e, na nedostatke europske građanske inicijative jer ukoliko ih ne uspijemo popuniti, e, ovaj e, instrument neće biti u popunosti demokratičan. Imali smo veći broj inicijativa. Recimo inicijativu One of Us, koja je bila odbijena. To je bilo razlog velikog razočaranja kod velikog tijela građana. Ova inicijativa je dokazala da se fetusi koriste i uz korištenje evropskog novca. Nažalost, kolegica je prekinuta. Zaboravio sam vam reći, kaže predsjedavajući, da imam jako velik broj zahtjeva za riječ i da nećemo moći prihvatiti sve. Dakle, jedan govornik po klubu kolega Creo tres conclusiones que se pueden establecer. Dame i gospodo, imamo tri moguća zaključka ovdje. Prvo, Evropska građanska inicijativa je jako važna za sudjelovanje građana. Drugo, trenutno zakonodavstvo ne funkcionira. Treće, moramo ga popraviti i mislim da se ovdje svi slažemo. Želio bih sugerirati povjereniku Timmermansu jedno rješenje koje mi se čini zanimljivim za reformu, dakle, inicijative. tvrditi za inicijative koje dostignu e, milijun potpisa, ali koje nije moguće prihvatiti zbog problema sa nadležnošću, nadležnošću i tako dalje, da svejedno dobiju institucionalni odgovor. Mislim da ne možemo dozvoliti da ne uzmemo u obzir inicijativu koja dakle postane ovakva vrsta katalizatora i pokrene velike mase ljudi i potom nema svog nastavka. Komisija treba odgovoriti makar se u budućnosti pozabaviti nekim drugim reformama i slično, ali institucije moraju odgovarati. Hvala vam. Još ima zastupnik Škripik. Hvala vam. Više puta smo razgovarali o ovoj inicijativi još od 2012. Imamo ga na raspolaganju. Imamo velik broj uspješnih inicijativa je pokazao koji su nedostaci i prednosti, a nažalost niti jedna nije došla do zakonodavnog postupka. E, mogu pozdraviti inicijativu e, izvjestitelja koji veli da se inicijative trebaju približiti još više građanima, iako mislim da to nije dovoljno. Povjereniče, molim vas objasnite građanima nedostatak transparentnosti. Kako to da institucije odgovorne za prihvatljivost kako to da institucije, da su one te koje propituju prihvatljivost inicijativa? To bi trebalo raditi neko neutralno tijelo. Ili je ovdje u pitanju politička korektnost. Imamo više od dva milijuna ljudi koji su tražili da se djeca ne ubijaju prije rođenja. Je li to nešto što ne možemo podržati? Hoćete li na, na taj način povratiti povjerenje građana u Europsku građansku inicijativu? Hvala vam, zastupnik Ferreira. Hvala vam. Htjeli su dati Lisabonskom ugovoru neku, neku vrstu demokracije, dakle ovom inicijativom. Ovo je jedan perverzan pokušaj da se da legitimitet nečemu što je strukturalno antidemokratično. Ugovor koji je ozakonio ovu inicijativu nije bio prihvaćen na referendumu. On je ratificiran iza leđa građana. vidi naličje ovog instrumenta. Imamo dakle 50 pokušaja, samo tri su uspjela e, ispuniti ove stroge uvjete kako bi evo, omogućili ovo, ovo sudjelovanje građana, a sada se sve nalazi u ladicama komisije i tko zna koja će biti njihova sudbina. Hvala vam zastupniče Ferreira, riječ ima zastupnik Šoltes. Kolegi Šoltes? Eh, <clears throat> torej državljanska eh, pobuda je. Eh, Evropska građanska inicijativa je instrument za korištenje izravne demokracije. Međutim, imali smo velik broj neuspjelih inicijativa, komisija ne reagira i to stvara zbunjenost kod građana i dovodi do određene razine razočaranja. Građani očekuju da se provodi ono što je zapisano i da se to primjenjuje. Kao što smo do sad čuli, trebalo bi poduzeti neke političke korake vezane uz prihvatljivost inicijativa i vezano uz kriterije. Oni bi trebali biti bolje definirani. Pravila moraju biti jasna jer u suprotnom neće biti učinkovita. Ako pravila ostanu nejasna, Europska, građanska inicijativa će biti samo iluzija. Hvala. Riječ ima zastupnik Arnot. je riječ, Europska građanska inicijativa zvuče sjajno. Ideja o više demokracije, više nadležnosti, ide dakle od građana prema političarima. Međutim, to do sad nije funkcioniralo. Samo tri od 51 inicijative su do sad bile proglašene prihvatljivim. Htio bih da svaka zemlja članica ima vlastito demokratsko pravo za građane da, dobu, da dobiju novo zakonodavstvo. Danas sam putovao kroz Švicarsku da bi došao ovdje. I Švicarska je tu u vrhu kada je riječ o javnim eh, javnim peticijama. Među ljudi često traže referendume u toj zemlji. Kakav nevjerojatan primjer prave izravne demokracije nam Švicarska daje. I ja vjerujem da svaka zemlja Europske unije može učiti iz švicarskog primjera. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Obermajer. Hvala vam. Europska građanska inicijativa se temelji na dobroj ideji, a to je uključivanje europskih građana u zakonodavnu praksu. Međutim, evo, to je ostalo samo na razini praznog obećanja. To je nešto što postoji tri godine, imali su 51 inicijativu koja je predstavljena, niti jedna, dakle, nije imala nikakav zakonodavni ishod, pa čak ni ova inicijativa protiv TTIP-a. Što onda mogu misliti evropski građani? Ovaj pokušaj se čini, ostaje mrtvo slovo na papiru. Kakva treba biti ta Europska građanska inicijativa? To je to? ovako kako je, ona nije učinkovita i međutim budite sigurni da građani neće nasjedati na ovakve stvari u budućem. Hvala vam. U ime komisije povjerenik Timmermans. Želim vam ponoviti ono što sam rekao na početku. Komisija je spremna raditi vrlo blisko sa gospodinom Šoflinom, parlamentom, kako bi vidjela u kolikoj mjeri možemo primijeniti poboljšanja koje predlaže njegovo izvješće ovoj inicijativi. Ja se tome radujem, da ćemo zajedno raditi tamo gdje možemo, tamo ćemo poboljšati inicijativu. Zasigurno ćemo morati pogledati samu uredbu, a jednom, mi nećemo bježati od toga koliko se to bude smatralo potrebnim. Istovremeno, mogu reći, možete inicijativu pretvoriti u nešto što ona nije, možda zato to nije nešto što vi želite da bude. Međutim, ona je jako jasna, ona se temelji na osnivačkim ugovorima. To je nešto oko čega su se složile i sve zemlje članice kada su ratificirale taj tekst u nacionalnom parlamentu. Mi ne možemo ići izvan toga. Komisija je odgovorna za primjenu pravila iz ugovora, a pravila kažu da Europska građanska inicijativa instrument za uključivanje građana u dijalog. To nije inicijativa da bi građani imali pravo inicijativa u pravnim poslovima. To je nešto sasvim drugo. Ukoliko niste s time zadovoljni, u redu. Ali nemojte onda optuživati taj instrument da nešto što nije. Ona je trebala biti jedan dodatak participativnoj demokraciji kako bismo se osigurali da se ljudi uključe u raspravu i da to ne bude alternativa predstavničkoj demokraciji. I siguran sam i da parlament ne bi htio biti dijelom tog iskrivljenog sustava. Ovo je dijalog o politikama. Ako komisija primjenjuje pravila, da, i Često, nažalost, moramo reći da poduzete inicijative nisu u skladu sa postojećim pravilima. Dakle, možemo promijeniti pravila i time ćemo se pozabaviti. Pomoći ćemo ljudima da nadiđu administrativne prepreke. Mi smo to već e, i pokušali. Primili smo ljude koji organiziraju inicijative, savjetovali smo ih, pomogli smo im da preformuliraju pitanja, Rekli smo ukoliko malo reformulirate pitanje, onda će to ući u važeća pravila. Mi smo bili naklonjeni suradnji s organizatorima ovih inicijativa. Međutim, ne možete kriviti komisiju zato što primjenjuje pravila. Mi bismo pogriješili kada ne bismo primjenjivali pravila. Zato što, je to lijepo je što ljudi preuzimaju inicijativu. Moram biti čvrst kada je riječ o ovom pitanju, ali želim ponoviti našu spremnost da usko surađujemo sa kolegom Šoflinom i drugim kolegama kako bismo poboljšali u inicijativu u kojoj vidim veliki potencijal. Mislim da je jako lako reći da nakon kratkog vremena netko odbaci instrument zato što nije ono što on želi da bude. Nemojte da ovo bude veći slučaj nego što jest, ali nemojte također to poništavate prije nego što poduzimo baš sve kako bi ona profunkcionirala onako kako bi gospodin Šoprin to želio i njegovi kolege kao što stoji u izvješću. Hvala lijepa. Zahvaljujem povjereniku. A sada na kraju ove rasprave dajme riječ gospodinu Šuplingu izvjestitelju. Hvala predsjedavajući. Želim zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovoj konstruktivnoj raspravi. Svi su stvarno bili konstruktivi, osim nekolicine, i zahvaljujem na ovim riječima potpore gospodina Timmermansa. Neka pitanja su prilično važna, zato se želim usredotočiti na njih. Naravno, ne mogu rezimirati sve ono što je rečeno. Gospodin Govrens je govorio o revalorizaciji demokratske legitimnosti. To je nešto o čemu trebamo ozbiljno razmišljati. Povezivanje građana e, se spomenulo u mnogim intervencijama danas i gospodin Teri Cabras je govorio također o tome. Potpredsjedniče, nitko to sad ne zna, ali ja imam e, diplomu iz prava i kao pravnik kad se govori o primjeni pravila, moram reći da uvijek postoji e, drugačiji način tumačenja i ovdje vas pozivam na to da budete fleksibilni u tumačenju pravila. E, uvijek se pravila moraju primijeniti, ali tu postoji siva zona. Uvijek morate razmišljati o broju uključenih subjekata. Govorilo se i o promjeni ugovora. Da, jednoga dana će se to dogoditi, ali ne u vezi s Europskom građanskom inicijativom. Mislim da to neće biti slučaj. Dakle, i još nešto. Europska građanska inicijativa može pokrenuti, odnosno pozvati komisiju da e, djeluje na određen način. E, Svakako se to treba još jednom razmotriti, treba razmotriti ulogu civilnog društva. Europska građanska inicijativa ne može utjecati na trenutne procese, čak i ako e, se uzme u obzir input svih dionika e, bez obzira na status građana u Europskoj uniji oni su važni dionici svih naših politika. Zahvaljujem gospodinu Timmermansu na njegovoj pomoći. Što se tiče Europske građanske inicijative, sada je loptica na vama. Mislim da morate učiniti sve što je moguće kako bi ta inicijativa postala iskoristiva. Hvala. Zahvaljujem kolegi Šöpling. Time zatvaram raspravu.